će se da su ta imenovanja potvrđena. Na zadnjoj sjednici 15. travnja od odbora za ustavna pitanja e, dobio sam pitanje za tumačenje pravila 16, a što se tiče e, smjernica koje su upućene komisiji. Budući da nije podnesena primjedba u e, predviđenom roku, E, smatra se da je ovo pitanje u skladu sa člankom 226 usvojeno. Osim toga, E, što se tiče korekcija u skladu sa e, člankom 231 stavak 4. usvojene su određene korekcije ukoliko klub ili najmanje 40 zastupnika ne podnese zahtjev za izmjenama smatrat će se da je tekst usvojen. E, tekstove možete pronaći na internetskim stranicama plenarne sjednice, a oni će se objaviti u zapisniku. U srijedu zajedno sa predsjednikom vijeća prema pravilu 78 poslovnika potpisati 12 akata, a naslovi tih zakonodavnih akata navešće se u zapisniku ove sjednice. Prelazim sada na dnevni red ove sjednice. E, dnevni red koji je predložila konferencija predsjednika prema članku 149. poslovnika 23. travnja podijeljen je svima i e, smatram